izloženjem glasanja. Hvala svima na napornom radu, hvala svima na doprinosima, hvala puno i prevoditeljima, hvala svim kolegama i svim zastupnicima, svima koji putujete kućama, želim